ine obavijestili smo da je Europski parlament izabran zastupnik Palmer od 3. listopada 2017. godine umjesto zastupnice Wilmot. Čestitam novom kolegi kojem želim dobrodošlicu i on će zasjedati pod zato predviđenim uvjetima u e, e, ovom parlamentu.